Dobar dan svima. Sljedeća točka našeg dnevnog reda je rasprava o istočnom partnerstvu. E, postoji cijeli niz kolega, među njima sam i ja, i mi bismo željeli E, malo bolje iskoristiti spontano javljanje za riječ. Da to možemo učiniti moramo imati više vremena nakon izlagača. Upravo ste vidjeli što se dogodilo. Oni koji su izlagali, oni su i onako dobili riječ i kada ti ljudi E, prihvaćaju plave kartice, oduzimaju vrijeme onima koji bi željeli u postupku spontanog javljanja za riječ se obratiti. Stoga bi smo to vrijeme trebali učinkovitije podijeliti i oni koji, se, koji se mogu javiti za riječ samo tijekom spontanog javljanja za riječ bi trebali imati prioritet. A što se tiče pitanja Skopja, rekao sam da bih se želio prvi javiti za riječ. Dopustite mi da kažem do kraja ono što želim. Pustite me da dovršim. Engleski, 10 sekundi. 10 sekundi. Izvolite, imate samo 10 sekundi. Ne. Prvi na popisu. Žao mi je. Mikro.